Ja bih htio u ime Europskog parlamenta danas odraziti sjećanje na Nicole Fontaine koja nas je napustila prije nekoliko dana nakon dugog političkog života kojeg je posvetila e, društvu i borbi za e, njene ideale. To je sjećanje u kojoj odajemo priznavanje i zahvalnost. Po prvi put je izabrana 1984. Europski parlament e, i bila je zastupnica tijekom 23 godine u parlamentu, samo je dvije godine napustila tu, tu ulogu kako bi bila ministrica u Francuskoj. Tijekom drugog godina je surađivala u politici Europske unije neumorno je radila za poboljšanje naše institucije. Kao potpredsjednica koja je vas za pomirenje, radila je strastveno na konsolidaciji postupka za suodlučivanje te na osnaživanju uloge parlamenta. Mnogo je toga dugujemo. 27. 1998. godine je postala druga predsjednica Europskog parlamenta nakon Simone Veil. Ujedinjeni u raznolikosti, to je bio njen moto, to je postoji naš moto i to smo usvojili tijekom njenog predsjedništva prije 18 godina. Mi joj dugujemo tu stranicu naše povijesti, ona je bila snažno uvjerena u europski duh i imala je tu nit vodilju kada bi djelovala. Naravno, svi smo različiti, ali naš raznolikost je ono što nas obogačuje to je odraz zajedničke europske kulture koja je stara 3000 godina. Da, kad kad imamo različite interese, ali dijelimo jednake temeljne vrijednosti. I samo ujedinjeni ih možemo i obraniti i e, učiniti tako da e, oni uspjevaju na čitavoj zemlji. Potpisala je ime Europskog parlamenta povelju o temeljnim pravima također prije 18 godina. Bila je uvjerena u to da je na našem domu da diljem svijeta zastupamo naše vrijednosti. Posebice tamo gdje se demokracija gazi nogama ili gdje se jedva uspostavlja. U toj perspektivi je posebice se bavila Afrikom. Mi smo jedina regija na svijetu gdje se više ne primjenjuje kazna smrću i prema nama se oči ogledaju kada novinari završavaju u zatvoru, kada se krše ženska prava, kada se politički obavljanjaci progone i kada im se ograničava sloboda. Mi smo taj plamen temeljnih vrijednosti. U to je bila uvjerena Nicole Fontaine. Od kad je postala predsjednica ovog doma, 1928. godine je Nicole Fontaine također rekla da je bitno da smo što bliži europskim građanima. Želim odati počast tom njenom duhu koji se održava u njenom radu, ali isto tako i njenom prisustvu, redovitom prisustvu na terenu u blizini građana. Tijekom svog predsjedništva je išla u sve sredine, održala je više od sto konferencija i događaja. To prisustvo, ta bliskost s ljudima koja je bila ključno važna za Nicole Fontaine, njeno nevratno sposobnost da sluša i da se osjeća. To je bilo važno posebice kada smo usvojili zajedničku valutu, a znamo da je to dovelo do velikih napetosti među građanima. Također želim spomenuti i izvješće Fontaine E, s kojim smo odlučili da ćemo spajati e, gradove međusobno. To je bila inicijativa sa ciljem da se ti gradovi približe i da se građani Europske unije međusobno mogu upoznavati. Taj imperativ bliskosti je danas važniji nego ikad prije. Nicole Fontaine je bila hrabra predsjednica koja je imala viziju kada su talibani vršili teror u Afganistanu, pozvala je predsjednika suda u parlament, unatoč protivljenju nekolicine. Godinu dana kasnije je u našoj polukužnoj vječnici e, zaprimila predsjednika Kneseta i predsjednika e, Palestinskog vijeća i to je bio velik trenutak za našu vječnicu. 2000. godine je uspjela uvjeriti Tonya Blaira da je potrebno da i on potpiše povelju o temeljnim pravima Europske unije. U svom uvodnom govoru 1998. godine je rekla Danas postoji hitna potreba da se Europske uniji ponovno povrati smisao postojanja. I što se tiče toga, stvari se nisu promijenile. Vidimo da evo 30 godina kasnije da se danas prisjećamo naše kolegice koja je znala obraćati se ljudima. Moramo ponovno pobuditi entuzijazam ljudi i pobuditi u njima taj osjećaj vlasništva nad ovim velikim projektom. U ime Europskog parlamenta vam zahvaljujem gospođo predsjednice. Draga Nikol, na onome što ste bili, na vašoj hrabrosti, na vašoj dosljednosti, što je obilježilo vaš rad s građanima tijekom našeg života. I kao što ste i mnogo puta rekli, treba završiti Europsku uniju, dovršiti Europsku uniju. I s time je sve rečeno. Hvala vam. Sada ću riječ dati gospodinu Weberu kako bi nekoliko minuta vam govorio Nikol Fonten. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Kao pučani e, iznimno smo ožalošćeni odlaskom ove gospođe. Najveću e, sučut upućujemo njezinim obiteljima i prijateljima. Izgubili smo jednu e, važnu članicu, iskrenu prijateljicu, koja je sjedila u ovim klupama gotovo 23 godine. U svojoj karijeri Nicole Fontaine bila je vrlo aktivna u stvaranju politika vezanim uz obrazovanje. Znala je da našim društvima trebaju vrijednosti, a isto tako znala je da je za vrijednost da, su, da, je, da je za vrijednosti ključno obrazovanje i to je jedna od odrednica e, i e, demokršćana ona je bila uvjerena europejka bila je e, prva žena iz kluba zastupnika europskih pučana koja je postala predsjednicom europskog parlamenta nedavno E, nam je uputila poziv da ponovno pokrenemo Europu. Pozvala nas je da još jednom pretvorimo Europu u projekt kojem ljudi mogu e, vjerovati. Poslušamo taj njen poziv e, u sjećanje na tu veliku demokršćanku, u na jednu snažnu ženu, te kao sjećanje na jednu snažnu i uvjerenu europejku. è ovvio che il presidente weber ha ricordato a nome di tutti i naravno da eh, je gospodin weber u ime svih eh, političkih klubova podsjetio nas na eh, gospođu Fontaine, baš kao što je Guy Verhofstadt to učinio za Simon Veil. A sada vas molim za minutu šutnje. Grazie, ringrazio anche il presidente Petering che ha voluto... Hvala vam svima i hvala predsjedniku Peteringu što je danas došao ovdje kako bi se prisjetio kolegice Nicole Fontaine. Uvaženi kolege, dame i zastup,